Dzień dobry, witam Państwa. Będziemy powoli... Dobro jutro. Započet ćemo s radom. Mislim da je većina kolegica i kolega stigla. Prva točka našeg dnevnog reda, usvajanje dnevnog reda, prijedloga. Vjerujem da ga možemo prihvatiti. Današnja sjednica se prenosi uživo putem e, weba, a prijevod je dostupan na 16 jezika. Treća točka dnevnog reda. Ako nema prigovora, smatram zapisnik sastanka od 22. i 3. siječnja 2018. prihvaćenim. Prelazimo na glasovanje. Četvrta točka dnevnog reda, Europska strategija promicanja proteinskih usjeva. znači ohrabrivanje proizvodnje proteinskih e, kultura i leguminoza u europskoj poljoprivredi. One takve kulture imaju ključnu ulogu u europskoj poljoprivredi, ključni su sastojak hrane za životinje. koja pak čini naravno jedan od glavnih preduvjeta za jedan od najproduktivnijih sektora europske poljoprivrede, odnosno za uzgoj e, stoke. No, danas smo tek na početku cijeloga procesa. Europska komisija je najavila namjeru da prezentira e, plan za proteinske usjeve do kraja 2018. I naravno planiraju se dalje inicijative 2019. i dalje u budućnosti. Mislim da je ovo izvješće ubrzalo rad Europske komisije ili barem dalo svoj doprinos u tome smjeru. Europska komisija je spremna uzeti u obzir sve doprinose, uključujući i naše izvješće, a bugarsko predsjedništvo je također objavilo svoju namjeru da uvrsti ovu točku dnevni red dolazećeg vijeća ministara Agrifiša odnosno ministara za poljoprivredu i ribarstvo. Naš izvjestitelj, gospodin Dinanu, uputit će vas dalje u pojedinosti. Dakle, riječ ima naš izvjestitelj. Mislim da ste rekli ono što je bitno kad ste govorili o značaju samog izvješća, pa se na to neću više osvrtati. Hvala koji su pomogli da se izradi ovo izvješće različite poljoprivredne zadruge, znanstvenici. Zahvaljujem također izvjestiteljima u Sjeni koji su omogućili izmjene i dopune samog izvješća i isto tako su omogućili da e, uskladimo različita stajališta. Zahvaljujem također i svim asistentima. Ovaj e, izvješće govori o pitanjima proteinskih usjeva i mislim da je najbolje da sada odmah prijeđemo na glasanje. Hvala vam lijepa. Još jednom pozdravljam sve prisutne, predstavnika Europske komisije i sada prelazimo na glasovanje. Nadam se da možemo započeti. Amandman broj 1. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Mislim da je odbačen, no moramo provjeriti. Hvala lijepa. Odbačen je. Amandman broj 2. Tko je za? Prihvaća se. Kompromisni amandman broj 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. Amandman 281. Tko je za? Tko je protiv? Ne prihvaća se. 282. Tko je za? Prihvaća se. Kompromisni amandman broj 2. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. Amandman 127. Tko je za? Tko je protiv? Zatvaram glasovanje. Kompromisni amandman broj 4. Otvaram glasovanje. Kompromisni amandman broj 3. Ispravlja se predsjedatelj. Hvala lijepa. Zaključujem glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman broj četiri. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Hvala lijepa. Amandman 33. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Kompromisni amandman broj 5. Otvaram glasovanje. Provjerit ćemo amandman 33. Otvaram glasovanje. razlika je vrlo mala, dobro da smo provjerili. Kompromisni amandman broj 5, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Idemo dalje na amandman NV5. Tko je za? Hvala lijepa. Usvaja se. Amandman 147. Tko je za? Hvala. Usvaja se. Jedan, četiri, osam. Ispričavam se. Jedan, pet, dva, kaže predsjedatelj. Tko je za? Provjera. Provjeravamo amandman 147. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se, hvala vam. Amandman 152, tko je za? Tko je protiv? Amandman 147 je odbijen. Glasujemo za 148. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo. 148. Otvaram glasovanje. Odbija se. 149. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo. 1, 4, 9. Provjeravamo. Otvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 1, 5, 2. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 155. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromisni amandman broj 6. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman 164. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo. 164. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman broj 7. Kaže 6 predsjedatelj. Sad se ispravio 7. Kompromisni amandman broj 7. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 172. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 175. Tko je za? Usvaja se. 176. Tko je za? Protiv? Odbija se. Želite provjeru? Dobro, provjerit ćemo. Dakle, 176, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 177, tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 178. Tko je za? Usvaja se. 180. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman broj 181. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amantman 182. Tko je za? Usvaja se. 183. Tko je za? Ne. Idemo na kompromisni amandman broj 8. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 193. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 194. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromisni amandman broj 9. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prelazimo na amandman 205. Tko je za? Protiv? Mislim da je no Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Razlika jedan glas. Kompromisni amandman broj 10. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 202. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 212. Tko je za? Protiv? Odbija se. Provjerit ćemo. 212. Otvaram glasovanje. Dakle, amandman 212. Provjeravamo. Zatvaramo glasovanje. Prelazimo na amandman broj 215. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 216. Tko je za? Protiv? Mislim da je usvojen, no provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 217. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Kompromisni amandman broj 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prelazimo na kompromisni amandman broj 12. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prelazimo na amandman broj 224. Tko je za? Protiv? Odbija se. Dobro, provjeravamo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prelazimo Odbija se. Prelazimo na kompromisni amandman broj 13. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 233. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromisni amandman broj 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prelazimo na amandman broj 235. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromisni amandman broj 15. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman broj 247. Predsjedatelj se ispričava. Amandman NV 32. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromisni amandman 15. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 247. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 248. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 249. Za? Protiv? Odbija se. 250. Tko je za? Protiv? Odbija se. 252. Tko je za? Protiv? Odbija se. 2, 253. Tko je za? Usvaja se. 255. Tko je za? Usvaja se. 256. Tko je za? Protiv? Odbija se. NV 34. Tko je za? Usvaja se. 258. Tko je za? Usvaja se. Kompromisni amandman broj 16. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman broj 17. Otvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na kompromisni amandman broj 18. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 285. Tko je za? usvaja se. Envi 29, tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Envi 29, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 289. Tko je za? Usvaja se. 336. Usvaja se. Prelazimo na konsolidirani amadman broj 18a. Tko je za? Usvaja se. Kompromisni amandman broj 19. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 297. Tko je za? Protiv? Odbija se. 298. Tko je za? Usvaja se. Amandman broj 300. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromisni amandman broj 20. Tko je za? odnosno otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 309. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo. 309. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvaja se. 3-1-2, tko je za, protiv? Provjerit ćemo, otvoram glasovanje. 3-1-2. Zatvoram glasovanje. Odbija se kompromisni amandman broj 21. 3-1-2. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 326. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 337. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Amandman 204. Tko je za? Usvaja se. Amandman broj 29. Tko je za? Kompromisni amandman broj 22. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman 11. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman broj 12. Tko je za? Usvaja se. Amandman broj 13. Tko je za? Usvaja se. Amandman broj 14. Tko je za? Usvaja se. Amandman 16. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman broj 4. Tko je za? Usvaja se. Amandman broj 6. Tko je za? Usvaja se. Amandman 22 kaže predsjednik. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Ljudi s lijeva ne glasujući nisam. Otvaram glasovanje. 22a. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 20. Tko je za? Protiv? Odbija se. 21. Tko je za? Usvaja se. 22. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromisni amandman broj 23. Tko je za? Ne. Otvaram glasovanje. Ispravlja se predsjednik. Kompromisni amandman broj 23. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Komprom... Ispričavam se. Amandman broj 28. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. 28. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman broj 24. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman broj 25. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 42. Tko je za? Protiv? Odbija se. 43. Tko je za? Usvaja se. 46. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromisni amandman broj 26. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman broj 27. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman broj 54. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromisni amandman. Želite provjeru? Kompromisni amandman broj 28. Otvaram glasovanje. Želite provjeru? Dobro. Ispričavam se, vraćamo se natrag na amandman broj 54, otvaram glasovanje. Dakle, amandman broj 54, zatvaram glasovanje. Odbija se, razlika je nekoliko glasova. Kompromisni amandman broj 28. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman broj 29. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman broj 30. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman broj 31. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 81. Tko je za? Protiv? Odbija se. 84. Tko je za? Usvaja se. 86. Tko je za? Usvaja se. 87. Tko je za? Usvaja se. Kompromisni amandman broj 32. Otvaram glasovanje. Kompromisni amandman 32. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 88. Tko je za? Usvaja se. Amandman broj 110. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman broj 92. Tko je za? Usvaja se. Kompromisni amandman broj 33. Otvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 99. Tko je za? Usvaja se. 101. Tko je za? Usvaja se. Kompromisni amandman broj 34. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 106. Glasovanje po dijelovima. Prvi dio. Tko je za? Prvog, tko je za prvi dio? Za, protiv, odbija se. Drugi dio, tko je za? Protiv, odbija se. Amandman broj 107. Tko je za? Odbija se. 108 za, protiv, odbija se. 109 za, usvaja se. 112, tko je za? Protiv, odbija se. 115. Tko je za? Protiv? Odbija se. Uključen je u kompromisni amandman broj 37. To je uključeno u amandman 30, kompromisni amandman 37. Tajništvo mi kaže da je to uključeno. Dakle, prelazimo na Tak, Da, doista već smo glasovali za to. U kompromisnom amandmanu broj 27 sada glasujemo za prijedlog rezolucije uz izmjene. Ispričavam se. 1.1.5. Tko je za? Protiv? Odbija se. A sada prelazimo na glasovanje o prijedlogu rezolucije uz izmjene. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitke izvjestitelju. Dajem riječ sada izvjestitelju. Klaski właśnie są formą podziękowania. Bardzo proszę panie pośle, panie pośle Denano. No. Dakle, gospodine Denano. Tous les collègues, merci. Jednostavno samo zahvaljujem svim kolegama i nadam se da će se na isti način glasati na plenarnoj sjednici te da će to utjecati na e, rasprave, odnosno pregovore između komisije, parlamenta i vijeća i da će sve proći kako parlament želi. Dakle, najljepša hvala. Hvala izvjestiteljima u Sjeni, hvala svim suradnicima. Čestitam svima još jednom. A sada bih predložio da idemo na točku pet našeg dnevnog reda. Evo, samo minutu dvije tehničke stanke prije no što nastavimo.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 Przechodzimy do punktu kolejnego. Witam naszych gości. Poštovane kolegice i kolege, idemo na našu točku dnevnog reda u kojoj pozdravljamo našeg gosta iz glavne uprave Sante. Čut ćemo izvješće o utjecaju međunarodnih aktivnosti za dobrobit životinja na konkurentnost evropskih uzgajivača stoke u globaliziranom svijetu. Na posljednjem sastanku agrikoordinatora zahtjevali smo izlaganje komisije o ovom izvješću koje je nedavno objavljeno dakle o utjecaju međunarodnih aktivnosti za dobrobit životinja na našu konkurentnost u globaliziranom svijetu. Kwestia ta ma oczywiście znaczenie dla producentów w w Unii ovo je pitanje od velike važnosti za uzgajivače stoke u Europskoj uniji. Kao što znamo, mi smo uvijek bili među prvima koji su se zalagali, izrađivali doista e, konkretan e, zakonodavni okvir koji bi išao u korist dobrobiti životinja. A kako bi takav model bio održiv, on bi trebao biti i proširen na međunarodnu razinu. Tako da je nužno podići razinu svijesti o tom pitanju i širiti naše primjere najbolje prakse globalno. A želimo izvršiti i pritisak na međunarodnu zajednicu. Tako da želimo više surađivati sa našim trgovinskim partnerima a i poboljšati standarde dobrobiti životinja globalno kako bismo imali jednaka pravila za sve one koji dolaze iz Unije i one koji su izvan. Dakle, želim još jednom srdečnu dobrodošlicu predstavnicima uprave Sante. Govorit ćemo, kao što sam rekao, o dobrobiti životinja i o konkurentnosti. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju Dobar dan, poštovani zastupnici, gospođe i gospodo. Na početku želim zahvaliti na pozivu i na mogućnosti da izlažem i kažem nekoliko riječi o ovom izvješću. 2012. godine Europska strategija za zaštitu i dobrobit životinja je usvojena. Ona uključuje 12 aktivnosti i sada smo izradili izvješće o njima. Izvješće se temelji na pripremnoj studiji učinka dobrobiti životinja u skladu s međunarodnim aktivnostima. Promicati globalno dobrobit životinja je jedno od prioriteta komisije. Naš glavni cilj je promicati visoke standarde dobrobiti životinja koje će odražavati EU model i naša načela. Kao što ste uvodno čuli, Evropska unija je uvijek predvodila u razvoju čvrstog, znanstveno utemeljenog zakonodavnog modela koje sada preuzimaju brojne države. E, imamo naravno ograničene mogućnosti djelovati u državama koje su izvan Evropske unije. Zato želimo uspostaviti čvrsta partnerstva sa međunarodnim organizacijama koje imaju globalni mandat u, ovom e, e, smislu i potaknuti neke aktivnosti. Na ekranu pokazujemo instrumente kojima se služimo, dakle konferencije, aktivnosti, izgrađivanja kapaciteta i slično. O tome ću govoriti nešto kasnije. Izvješće se temelji na reviziji glavnih aktivnosti koje je provela komisija uz podršku država članica. Htjeli smo procijeniti rezultate u promicanju standarda za dobrobit životinja na globalnoj razini, te analizirati prinos, doprinos ovih aktivnosti kako bismo zajamčili jednaka pravila za sve, dakle, i države Europske unije i one koje se nalaze izvan unije. Naše se aktivnosti odvijaju i na multilateralnoj i na bilateralnoj razini na multilateralnoj razini promičemo i podržavamo razvoj međunarodno priznatih standarda e, vezano za djelovanje Međunarodne organizacije za dobrobit životinja. Nadalje, države članice potiču proces uspostave standarde kako bi se naših načela držali što je više moguće. S tim u svezi nudimo tehničku pomoć i sudjelujemo u relevantnim radnim skupinama. Komisija posebno naglašava promicanje i podržavanje provedbe standarda Međunarodne organizacije za dobrobit životinja u neevropskim državama. Tako da imamo posebnu podršku na tehničkoj razini, financiramo brojne aktivnosti, povećali smo proračunska sredstva za dobrobit životinja u okviru OAE-a želimo postići e, zajedničku platformu sa e, državama izvan Evropske unije. Zato su ta sredstva posebno relevantna. Isto tako promičemo naše standarde globalno. Izgrađujemo kapacitete u okviru sigurne hrane, TAEX-a i FAO-a. Tako da, osim toga, E, osim međunarodnih standarda imamo e, neke druge aktivnosti. Imamo sada i druge standarde vezano za zaštitu dobrobiti životinja. Dakle, radi se o primjeni OIE strategija kako bismo promicali naša načela po prvi put, a ovo je doista važno, OIE je usvojila globalnu strategiju o dobrobiti životinja. To financijski podržava Evropska unija, a isto tako ćemo imati i suradnju međunarodnih partnera. Komisija je jedan od glavnih donatora u OIE, izgradnja kapaciteta, različite inicijative kao i platforma za dobrobit životinja je financiranja od strane Europske unije, što je iznimno važno zato što pokrivamo područja za koja nemamo e, izravnu e, nadležnost. Određene aktivnosti odvijaju se u suradnji sa FAO-om kao što je održiva proizvodnja i proizvodnja održivih proizvoda. A sada nekoliko riječi o ciljevima na bilateralnoj razini. Dakle, prvo, zajamčiti da je dobrobit životinja uključena u sve sporazume oko kojih sada pregovaramo sa zemljama izvan Evropske unije, a zatim tu je i provedba odredbi iz već potpisanih sporazuma. Na ekranima imate popis država za koje smo već ušli u provedbenu fazu. Na bilateralnoj razini naši glavni ciljevi su osvijestiti javnost o pitanjima dobrobiti životinja, podijeliti naša tehnička znanja. To je nešto što sve više traže države Europske unije. Zatim podržati razvoj i provedbu zakonodavstva, a kao temelj koristi se model Europske unije ili OEA i na kraju bilateralne aktivnosti, rasprava o temama koje su važne, imaju učinak na trgovinu. Razvili smo vrlo intenzivne aktivnosti vezano za istraživačke projekte, tehničku pomoć i izgradnju kapaciteta. Ovo je popis naših glavnih aktivnosti u razdoblju od 2004. do 2015. godine. Tako da ovdje doista možete ocijeniti kolike napore ulažemo u promicanje dobrobiti životinja na globalnoj razini. Još jedan važan dio studije odnosio se na e, procjenu učinka na konkurentnost. Kao što sam rekla na početku, izvješće se temelji na studiji. A što se tiče dijela koje se odnosi na konkurentnost, želim reći da smo nažalost dobili samo ograničeni broj odgovora na našu anketu, tako da nažalost nismo imali dovoljan broj e, odgovora, barem onoliki koliko smo željeli, tako da se rezultati moraju čitati u tom kontekstu. Mi smo dakle ocjenjivali konkurentnost našeg sektora na koje utječu aktivnosti za dobrobit životinja. Zatim smo provjeravali e, učinak naših standarda na četiri ključne dimenzije konkurentnosti. Prvo, produktivnost i troškovna konkurentnost studija je tu pokazala da postoje različita razina percepcije iste teme unutar Evropske unije i izvan Evropske unije. Zakonodavstvo izvan Evropske unije znači da e, postoje različiti standardi, a za zapravo subjekte iz Evropske unije situacija je bila potpuno drugačija. No, jedni i drugi uzgajivači i poslovni subjekti složili su se o tome da je nužno e, učiniti taj pozitivni učinak u poštivanju zakonskih okvira. Zatim smo se složili oko toga da su važne teme troškovi za e, hranitbu životinja, troškovi rada, e, prirodni resursi i tako dalje. Studija je također pokazala da svi ovi učinci imaju e, određenu vrijednost u procjeni konkurentnosti. E, pristup tržištu je otkrio da poštivanje naših zakonskih okvira i standarda imaju pozitivni učinak i za evropske poslovne subjekte i za operatere koji se nalaze izvan Evropske unije. Tako da mislim da je ovo vrlo zanimljiv rezultat. Što se tiče narušavanja ravnoteže na tržištu, nismo pronašli materijalne dokaze za to. I na kraju, inovativni kapaciteti. Tu, nažalost, nismo mogli procijeniti gospodarsku važnost proizvoda koji su proizvedeni na način da se poštuje dobrobit životinja. Tu nismo mogli pronaći nikakvu kvalitativnu ocjenu. I sada ću odmah prijeći na zaključke, to je vjerojatno najvažniji dio. Prvi zaključak je da Europska komisija želi mm, putem suradnje promicati dobrobit životinja na međunarodnoj sceni. Radi se o dugotrajnim, dugoročnim ulaganjima koja se temelje obično na tri koraka. Osvješćivanje javnosti što je ključno, izgradnja kapaciteta i naravno e, sredstva, odnosno financiranje. Kao što znate, Europska komisija je zato odredila i odvojila značajna sredstva. Europska komisija zajedno s državama članicama odigrala je istaknutu i odlučujuću ulogu u podizanju globalne svijesti o dobrobiti životinja i postigla je značajne rezultate po našem mišljenju. Europska komisija je zagovarala potpisivanje strategije kojom se promiču standardi za dobrobit životinja. Evropska unija i standardi za dobrobit životinja imaju e, doista veliki učinak i izvor su e, nadahnuća za različita dobrovoljna e, usmjeravanja pojedinih industrijskih proizvođača a isto tako smo uspostavili dijalog sa mnogim državama izvan Europske unije. Na multilateralnoj razini surađujemo sa mnogim međunarodnim organizacijama koje promiču model dobrobit životinja u velikom broju država koje nisu članice Unije. Evropska unija je odigrala ključnu ulogu u promicanju i podržavanju oje aktivnosti. Mi smo najvažniji do prinositelji izgradnji standarda, proaktivni smo u poticanju aktivnog sudjelovanja e, nekih država koje se nalaze izvan Unije. Komisija je također odigrala ključnu ulogu u provedbi OE standarda u državama izvan Unije, a posebno smo se usredotočili na dobrobit životinja pri klanju i prijevozu. Što se tiče bilateralne suradnje, poboljšani su uvjeti za životinje na e, gospodarstvima, na farmama i na u nekim državama izvan Europske unije e, zbog naših zahtjeva pri uvozu i poštivanju e, standarda dobrobiti pri klanju. E, izgradnja kapaciteta istraživanja e, doprli su do tisuće profesionalaca i povećale razinu znanja i vještina koja se odnose na dobrobit životinja, te su podržali provedbu politika i standarda u zemljama korisnicama standardi dobrobiti životinja imaju ograničeni učinak na konkurentnost EU proizvođača na svjetskim tržištima ukupni troškovi poštivanja standarda dobrobiti životinja ostaju prilično niski kada ih usporedimo sa drugim troškovima proizvodnje koje utječu na globalnu konkurentnost i utječu na obrazce svjetske trgovine. Te naš konačni zaključak da je globalna promocija standarda Unije o dobrobiti životinja doprinosi dugoročnom cilju, a to je povisiti, i ojačati dobrobit životinja e, u e, svijetu i smanjiti količinu nepoštenih trgovinskih praksi što predstavlja dodanu tržišnu vrijednost. Eto, nadam se da sam e, ovom prezentacijom iznijela neke zanimljive podatke i bit će mi drago odgovoriti na sva eventualna pitanja. Hvala vam lijepa i hvala gospodinu predsjedatelju. Dziękujemy. ja Evo, sada je došlo vrijeme za raspravu. Možemo postaviti pitanja. Naravno, neću u ovom trenutku nametati nikakva ograničenja, ali krećemo sa e, gospođom Herans Garcia. Hvala lijepa. E, slažem se sa stvarima koje ste rekli, ali mislim da ste malo previše pojednostavnili stvari. Ono što nam kažu proizvođači nije isto onome što ste sada rekli. Oni kažu da poštivanje E, međunarodnih e, e, aktivnosti za dobrobit životinja povećava troškove. Dakle, ne radi se samo o troškovima za dobrobit životinja, već imamo i druge norme koje se odnose na sigurnost hrane i na poštivanje, odnosno zaštitu okoliša. Ako sve to skupa uračunamo, nismo doista konkurentni, prestajemo biti konkurentni i, i postoje jasni dokazi za, za to, jer imamo E, problem e, u tome da naši proizvodi budu konkurentni sa proizvodima trećih država. I onda vam sad e, kažem, ako već imamo tako stroge norme koje govore o uzgoju, o prijevozu životinja, koje govore o patnji životinja i ako imamo odredbe koje su specifične za određene sektore kao što su, na primjer, dobrobit životinja, i ako sve to imamo, što ćemo učiniti da bismo proveli te odredbe, te norme koje već imamo, a da ne uvodimo sada još neke nove. Zato što homogeno i uniformo ne provodimo naše norme u cijeloj Uniji. Ne trebaju nam nove norme, nove odredbe, trebamo samo postojeće dobro E, provoditi. A što se tiče trećih država, trebamo se osigurati da države koje nam šalju životinje, da su te životinje uzgojene po istim pravilima. To se zove reciprocitet. A mi nemamo nikakvih mjera kojima bismo zajamčili da se reciprocitet e, e, poštuje tako kao što se i zagovara na međunarodnoj razini. Dakle, ako želite izmišljati nove odredbe, onda izmislite jednu takvu odredbu da države članice prilagode svoju proizvodnju našim normama koje su puno zahtjevnije. Hvala. Zahvaljujem. Pa dobro, ograničit ću vrijeme na jednu i pol minutu izlaganja gospođo Šrajer. Hvala lijepa. Ja ću se složiti sa prethodnim e, govornikom. Ja se doista zalažem i zagovaram dobrobit životinja. Ja sam iz Nizozemske. Mi plaćamo 15 centi više za meso nego druge države. Radi se o teškoj raspravi. Što god učinite nije nikad dovoljno dobro. Imamo stroga pravila za prijevoz životinja, ali uvijek dobivamo prigovore zbog toga. Mi pokušavamo izdvojiti dobre primjere, a samo izdvajamo loše primjere. Ako sada pogledamo situaciju u Europi u ovom trenutku, E, ako budemo i dalje postavljali sve teže i strože zahtjeve, tada nećemo više moći proizvoditi meso u Europi. A ono što mi posebno nedostaje e, u ovoj raspravi je što zapravo radite za poljoprivrednika koji se trudi poštivati sve norme. Čini mi se da želite protjerati proizvodnju mesa iz Europe. Hvala lijepa. Gospođa e, Aguilera Garcia. Zahvaljujem izlagateljici koja je iznijela predavanje, ali evo imam i nekoliko pitanja. E, pitanja se odnose na zaključke, a to je da dobrobit životinja ima ograničeni utjecaj na konkurentnost. Pitam se kako ste izračunali učinak te odredbe na evropskog proizvođača? I ako ste došli do zaključka da je učinak ograničen, zanimaju me parametri koje ste primijenili za postizanje takvog rezultata. Druga stvar, koje kriterije poštujemo u ovom smislu, zato što ovdje vidimo da su neke odredbe povoljne, druge manje povoljne, a ne spominje se na primjer sporazum s Afrikom, jugom Afrike, sjeverom Afrike, ne spominje se na koji način ćemo poštivati kriterije tamo jer se negdje poštuju kriteriji, a negdje uopće ne. I treće pitanje, vrlo kratko, uključivanje standarda u međunarodne organizacije je nešto što je jako pozitivno. Tu mislim na OIE i na FAO E, važni su trenuci klanja životinja i transport, odnosno prijevoz. A nadalje korištenje antibiotika. To je nešto što nam je važno, bit će važno i u budućnosti. Hvala gospodin Kaputo. Hvala lijepa. E, slažem se, Evropska unija uvijek je predvodila pri razvijanju dobrog e, zakonodavnog okvira po pitanju dobrobiti životinja. I još jednom nismo uspjeli to podijeliti na međunarodnoj razini. Osim normi vezani za klanje, e, oprostite imamo mali problem. Problem s prijevodom na engleski. Dakle, vezane za norme za klanje na međunarodnoj razini koje se e, govore, e, kad se govori o reprodukciji, tako se E, odnose na proizvode unutar Europske unije, a ne na one koji su uvezeni. U svakom slučaju, europski proizvođači i dalje smatraju da ih zakonodavstvo o dobrobiti životinja stavlja u e, lošiji položaj na situaciju na tržištu i to kako unutar, tako i izvan Europske unije jedna je studija pokazala da postoje dvije mogućnosti narušavanja pri trgovinskoj razmjeni radi zakonodavstva o dobrobiti životinja koji se primjenjuju unutar Europske unije u odnosu na e, države koje su e, iz trećih zemalja, naročito što se tiče jaja i što se tiče govedine. Po pitanju govedine mikrobiološki testovi su pokazali da E, su e, pri uvozu govedine iz Brazila zbog nepoštivanja normi e, da je carina zapravo preuzela jedan paket i zabranila ga. Trebalo bi povećati revizije i proširiti situaciju, na dobro proučavanje situacije u Brazilu. Osim toga trebamo to razmotriti i u svjetlu sporazuma s Merkosurom. Kao što smo čuli, e, dakle da se o tome sada raspravlja i zato bi zanimalo da predstavnica komisije kaže što se sada radi u tom smislu. Gospođo Hazekamp, hvala lijepa. Uvijek je zanimljivo čuti da Europska komisija smatra da je dobrobit životinja važna. Je li tu situacija sasvim jasna? Puno o tome govorimo, ali malo radimo. Ništa precizno nismo čuli iz ovog izvješća. Europska unija naravno napredovala je po pitanju dobrobiti životinja i bilo je nekih obveznih odredbi koje su bile predviđene, ali to je bilo davno, 90. godina. A sada kada imamo 28 država članica i e, mnoge ambicije koje smo imali su sada smanjene. Ne stavljamo više naglasak nužno na dobrobit životinja, na dobrobit e, dakle e, živih životinja. Ne znam kako bi ova pravila poboljšala dobrobit životinja u svijetu jer ne postoji sporazumi koji bi bili međunarodne prirode o dobrobiti životinja. Što se tiče eh, našeg sporazuma o pridruživanju s Ukrajinom, otvorili smo tržišta za proizvode iz te zemlje a slobodno trgovinska razmjena pokazuje da se žive životinje prevoze u vrlo lošim uvjetima do dolaska na europske granice. I e, trebalo bi dakle imati također pravila vezana za prevoz životinja do granica Europske unije, a sud Europske unije pokazao je da dobrobit životinja ne staje na europskim granicama i trebamo paziti na dobrobit životinja unutar Europe i izvan. Zanima me kako se ova direktiva o dobrobiti životinja treba primjenjivati za vrijeme prevoza životinja kako u unije, tako i izvan nje. Hvala. Hvala lijepa i hvala na e, ovom izlaganju predstavnice Europske komisije. Zanimalo bi me da nam nešto više kažete o odnosima između norme i konkurentnosti. To je vrlo važno. Naime, u e, ekonomije gdje su financije jako bitne, vidimo kako situacija razvija i e, poslovni e, model e, poljoprivrede je važan. Tu se postavlja i pitanje korištenja antibiotika u velikim gospodarstvima i sve što je vezano za fitoproizvode. Pitanje za predstavnicu komisije je sljedeće. Jeste li radili na tome kako izgleda ponašanje potrošača i da da li oni postavljaju pitanja vezane za e, proizvodnju. Naime, na kraju cijelog prehrambenog lasta nalazi se potrošač, postavlja si on pitanja i da li se on postavlja pitanje ili ne. To je glavno pitanje koje ja upućujem vama. Hvala, sada gospodinu Lazu. Hvala lijepa. Kada govorimo o dobrobiti životinja, mislim da tu moramo imati pragmatičan pristup. Jer ono što e, predstavlja veći trošak za proizvođača su etikete, dakle označivanje. Naravno da se svi zalažu za dobrobit životinja, a potrošači su za bolju sjedivost E, proizvoda spremni platiti više i dakle žele da se životinje uzgajaju na dobar način. Dakle, svi mi moramo braniti koncept i dobrobiti životinja u uzgoju ali e, što raditi sa trgovinskim sporazumima poput onog s Merkosurom? Moramo biti pragmatični kako ne povećati opterećenje za poljoprivrednike. Morali bismo se pozabaviti pitanjem prevoza životinja. A e, tu se postavlja pitanja i ritualnog klanja za halal e, meso. E, predstavnica komisije nije nam rekla niti riječi o tome. Evo, e, to je nekoliko pitanja s moje strane. Hvala. Gospodin Agnjev, izvolite. Hvala. Zanimljivo aspekt ovog izvješća je da se u njemu kaže da čak i kada zemlje udovoljavaju e, svim normama, neke zemlje su konkurentnije jer je kod njih životinska hrana jeftinija i radna snaga jeftinija. Dakle, tu usporedba nije uvijek e, ispravna. Ali postoje pitanje Europske unije i e, trećih zemalja E, moramo e, znati da e, morate na ispravan način postupati i prvo pomesti pred svojim vratima. Postoji tužba protiv četiri evropske zemlje. Onda neki misle da će im zime biti blaže zbog globalnog zatopljenja. Ove godine, eto, u ožujku je velika zima. Dakle, sva je to je velika glupost govoriti o blažim vremenskim e, prilikama zbog globalnog zatopljenja. Onda postoji jako puno tog ritualnog e, klanja životinja iz vjerskih razloga. Dakle, to je uglavnom bez nadzora. Prema tome, ja vam preporučam da prvo pometete pred svojim vratima prije nego li što gledate kako drugi rade ta stvari. Hvala. E, zastupnik Kolumbije. Naravno da se svi zalažemo za dobrobit životinja. Međutim, niste rekli točne podatke o troškovima proizvodnje, a velika tema je narušavanje e, tržišta u odnosu između europskog tržišta i onih izvan Europske unije. Ja sam već tko zna koji govornik sada koji o tome govori. I to se naročito odnose na naše sporazume sa Mercosurom. Dakle, potpore koje dajemo samim udrugama koje su zapravo štetne za proizvođače. A situacija u SAD u njihovim takozvanim feed lotovima puno su gore od onih koje imamo u Europskoj uniji, a njihova se životinja, u, njihove se životinje, njihova mesa tih životinja su uz Europske u Europsku uniju. Hvala gospodin e, izvolite. Hvala lijepa. Draga komisija, vi ste predstavili jednu pozitivnu sliku o tome koliko se trudite ali nažalost ne možete zajamčiti da u Europi poštujemo iste standarde. standarde. Zašto bismo onda stalno trebali imati neke, neke iznimke, na primjer Njemačka ima trajnu iznimku o okupiranju repova ili slično. A tek kada budemo provodili vlastite standarde za dobrobit životinja možemo onda govoriti o drugima pa i kod transporta, kod prijevoza životinja. Imamo različite vrste kontrola sa različitim rezultatima. Zar nije nužnije ranije standardizirati sve kontrole? Tu postoje veliki nedostaci koje trebamo e, ukloniti. A mnogi su već spominjali um, izvoz i vanjsku trgovinu. Ako želimo biti prvi, tu trebamo još puno toga učiniti. Tek onda to očekivati od drugih. A sada upravo kod trgovinskih sporazuma ne vidim da se Evropska unija baš jako trsi da se ti standardi poštuju. Naprimjer, ti feed lotovi koji postoje u mnogim državama sigurno ne zadovoljavaju evropske standarde morali bismo biti konsekventni i trgovcima unutar Unije rekli da, reći da ne postoje zajednički standardi. Dakle, moj je zaključak, vi ste previše pozitivni u vašem izvješću, trebate biti kritični, trebamo poštivati standarde, ali jako puno toga treba učiniti. I što je sa držanjem kunića, e, zašto tu nemamo još neke standarde, dakle i jako puno drugih nedostataka postoje. Hvala lijepa. Ja ću sada preskočiti prvi dio svoje izjave koju sam htio reći jer je gospodin Hojzling već najbitnije rekao. Mogu zamisliti da evropski proizvođači nemaju nikakvu E, nikakve loše posljedice e, po svoju konkurentnost, ali mi našim poljoprivrednicima u Europi kažemo da će biti u direktnoj konkurenciji sa proizvođačima iz trećih država. Ukrajine već spomenuta proizvodnju jaja, jaja proizvoda od jaja. Kako ćemo se boriti sa onima koji e, nemaju te standarde, a mi postajemo još e, bolji. Kako i na koji način ćemo prisiliti druge da se drže evropskih standarda, jer inače doista nećemo na evropskom tržištu imati prave prilike i nećemo biti konkurentni. Gospodin Jar. Oprostite, nisam dovoljno dobro pratio situaciju jer su moji prethodnici rekli sve ono što je točno. Komisija kaže točno, moramo se briniti za međunarodne standarde, takozvani Golden Bridge. Bilo bi dobro kad bi bilo tako. Svi imaju ista pravila, poštuje iste standarde. Neka se komisija i dalje bori za te svjetske standarde, ali svijet je drugačiji. imamo različite standarde. Neću govoriti što je bolje, što je loše, reći ću samo da je drugačije, različito i to utječe na konkurentnost. Imamo tu dva ključa ključna problema. Vi ste dosta jednostavno predstavili ovu situaciju. Dakle, koje su to dvije stvari? Prvo, kod izvoza u treće države. Ako izvozimo živu stoku, a to nije baš često, Evropska unija ima odgovornost za taj e, proizvod do konačne njegove e, proizvodnje. Dakle, naša odgovornost ne prestaje na granici preko koje smo izvezli našu živu stoku, naša goveda, na primjer, u Tursku. I druga stvar, a to me posebno ljuti kad se radi o uvozu, o tome su kolege već govorili, e, tehnički standardi, tu idemo puno, puno, puno dalje. Ako vam je potrebita plava oznaka, nema kompromisa. Ako sada imate crvenu oznaku za istu situaciju, mislim ja ne znam, e, dobrobit životinja je nešto što e, poljoprivrednik ljuti upravo zbog tih e, nedosljednosti. Ako imamo iste standarde, tada i uvezena roba mora zadovoljiti iste uvjete. Ako to ne možemo provoditi, tada su standardi upitni. Dakle, dvije stvari, uvoz i izvoz.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 Pomalo sam sumnjičav prema mnogo čemu što smo mogli čuti u ovom izvješću, osobito o mogućem učinku klimatskih promjena, osobito mm, o mogućem učinku klimatskih promjena. Naravno, riječ je o vrlo kontroliranim klimatskim uvjetima. No ono što mene zanima jest e, konkurentnost. Ako komisija ne razumije da snižavajući standarde dobrobiti životinja zapravo stvaramo jednu ekstremno neravnopravnu situaciju u kojoj su naši proizvođači zapravo zakinuti i mogu završiti u stečaju. Naravno, riječ je o više faktora koji utječe. Primjerice, ako govorimo o odnosu sa Merkosurom... E, u Europskoj uniji imamo različite standarde, drugačije standarde kvalitete, a s druge strane dopuštamo uvoz proizvoda iz različitih strana svijeta gdje se ne pridržavaju standarda tako da su uvjeti neravnopravni. Naravno, to ide na štetu naših proizvođača i bit će ozbiljnih posljedica po njihovo poslovanje. Moramo sagledati stvari u cjelini Stoga bismo trebali uzeti u obzir različite aspekte. Primjerice, e, hranu za životinje s dodatkom veterinarskih lijekova, e, što je to e, što proizvođači, poljoprivrednici izvan Europske unije koriste veterinarske i medicinske proizvode. S druge strane, mi imamo vrlo strogi režim i nadzor. Um. Hvala lijepa. Mislim da smo dobili jednu analizu možemo govoriti o, o utjecaju na međunarodnoj razini, o takozvanoj mekoj moći i to smo čuli od vas. Mislim da to nije loše, to je važno čuti, no s druge strane mislim da ima mjera koje bi mogle biti konkretnije. I tu je prije svega mislim o trgovini. uloga dobrobiti životinja u međunarodnoj trgovini nije baš posve jasna. Vraćam se na riječi gospođe Aquilere. Mi zapravo ne znam koje to, e, s kojim to tumačenjem e, e, pravila Svjetske trgovinske organizacije komisija radi. Konstantno nam se govori da standardi dobrobiti životinja ne mogu biti onaj bitan dio ugovora o slobodnoj trgovini. Znamo da je to izazov. Kada će komisija biti, odnosno njihove ovlasti i utjecaj biti mobilizirani kako bismo zapravo utjecali na stvari. No, Svjetska trgovinska organizacija nažalost ne funkcionira na taj način koji bi nam omogućio da taj utjecaj zapravo ima učinka putem e, e, sporazuma o trgovini. No, htjela bih znati na koji način se to namjerava e, riješiti. Jasno mi je što ste htjeli reći, da zapravo aspekti e, dobrobiti životinja koji su ugrađeni u trošak nisu viši od troškova hrane za životinje i, i trošak rada. To je naravno potpuno e, druga rasprava, no e, dakle utjecaj E, standarda o dobrobiti životinja nisu toliko bitni, no za nas je to načalno pitanje. Ako su već naši proizvođači obvezani tim pravilima, zašto to ne bi bili drugi? Dakle, mislim da e, bismo tu e, trebali zapravo na neki način taj problem otvoriti na razini svjetske, svjetske trgovinske organizacije. Hvala lijepa. Hvala predsjedatelju. Slično kao i prethodnici reći ću da je studija malo previše pozitivno intonirana. Pitam se koliko je točno država sudjelovala u vašoj anketi. Je li možda sudjelovala Turska ili neka druga država izvan Unije? Standardi zaštite životinja nisu jednaki ni u Europi, a da ne govorim o situaciji izvan Europe. Mi smo pokušali potaknuti inicijative, pogotovo kad se radi o prijevozu ili transportu životinja, ali ništa nismo dobili kao odgovor od komisije koliko se živih životinja stvarno izvozi u treće države. Dakle, treba nam bolja kontrola. Nije dovoljno imati na papiru direktive i, i, i zakone koji ostaju mrtvo slovo. Mi smo sa Bugarskom švedskim predsjedanjem pokušali razgovarati. Oni kažu ne znamo ništa, Evropska unija kaže države članice moraju provoditi kontrolu, pa bi onda možda bilo najbolje da prestanemo provoziti žive životinje kroz cijelu Europu, a, a da i ne govorim o njihovom izvozu. Mislim da bi bilo bolje te životinje e, podvrći klanju ovdje u Europi aș am, am câteva îngrijorări. Um, ne punem Imam nekoliko zapravo bojazni u vezi s ovim pitanjem. Uvijek govorimo o regulativi Evropske unije. Naravno, e, naši se proizvođači, poljoprivrednici moraju pridržavati tih pravila i to je dobro zato što moramo zaštititi ne samo zdravlje građana, već i zdravlje životinja. No moje pitanje bi bilo ne primjenjuju li se i te norme na treće države, na izvoznike proizvoda životinskog porijekla u Europu? I ne postoji li obvezujući sporazum da se moraju držati, pridržavati normi dobrobiti životinja? Govorimo o sporazumima sa trećim državama. Te ima li komisija ikakvih alata kojima bi mogla osigurati da ti gospodarski subjekti iz trećih zemalja se pridržavaju pravila o dobrobiti životinja koja su na snazi u Europskoj uniji. Što više, mislim da trebamo imati zapravo precizne mehanizme za mjerenje proizvodnje, govorimo o fiziološkim, biološkim pokazateljima. Postoji li način da e, utvrdimo je li to povezano na, s načinom na koji e, se vode farme, na koji e, je organizirana proizvodnja, primjerice s pravilima o zaštiti na radu samih e, zaposlenika na poljop, poljoprivrednom gospodarstvu i sl. Naravno, prirodno je da nećemo imati stopostotno poštivanje standarda jer uvijek e, postoje i neke e, lokalne karakteristike ili specifičnosti. Naravno, važno je vidjeti ne samo što se događa u EU uniji, već i izvanje u tom smislu. Hvala lijepa. McGinnis, e, zastupnica McGinnis. Hvala lijepa. Evo, jedna povezana Pa Mislim e, da mnogi ljudi koji prate e, ovu sjednicu e, rekli bi da, osobito poljoprivrednici, da Evropska unija se brine više o životinjama nego o ljudima. Osobito u ovo vrijeme kada imamo strašno nevrijeme širom Europe. E, uvjeti poslovanja su za naše poljoprivrednike se doista pogoršali i trebali bismo priznati da je i dobrobit ljudi izuzetno važna na našim poljoprivrednim gospodarstvima. E, mnogi su pod velikim pritiskom da nastave musti krave, da se e, brinu na ispravan način o janjadi i tako dalje. I vrlo često kada ovdje razgovaramo u ovim dvoranama o nametanju novih normi zapravo zaboravljamo razmisliti na koji način e, te norme utječu na sudbinu običnih ljudi. Dobrobit životinja jest odgovornost u nas, e, no oni koji to trebaju provoditi su naši poljoprivrednici. Uvijek trebamo imati na umu da su pod izuzetnim pritiskom. To trebamo priznati i dati im dužno poštovanje. Hvala lijepa. Mislim da smo iscrpili naš popis govornika, pa bih sada dao riječ komisiji. Izvolite. Molim vas da odgovorite na postavljena pitanja. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedatelju. Hvala svima na pitanjima, pokušat ću odgovoriti. Nekoliko vas eh, govorilo je o kontroli provedbe europskog zakonodavstva, iako to zapravo nije obuhvaćeno ovim izvješćem, želim vas e, informirati i uvjeriti da je jedan od glavnih prioriteta Europske komisije e, kontrola provedbe postojećeg zakonodavstva. Jedna od tema koju osobito naglašavamo, povezana je upravo sa e, transportom živih životinja, e, o čemu je nekoliko vas govorilo. U glavnoj upravi Sante provodi se čitav niz revizija u različitim državama članicama, također i misije e, u cilju prikupljanja činjenica, primjerice u Turskoj, kako bi se ocijenilo stanje i kako bi se E, popratilo to naknadnim mjerama po potrebi. Također čitav niz aktivnosti je još tu koje komisija provodi, uključujući misije za nacionalne kontaktne točke. Kad je riječ o prometu, odnosno transportu, imate Europsku platformu za dobrobit životinja koja i podgrupu, e, kao podgrupu e, u radnoj skupini za promet, tako da smo potpuno svjesni E, presude e, suda prema kojoj uvjeti kada se prevoze žive životinje iz e, europskog E, odredišta do nekog e, odredišta izvan Europske unije, dakle e, moraju biti ispoštovani svi propisi o dobrobiti, životinja. Moramo surađivati, surađivati, nadležne vlasti država članica naravno odgovorne su za provedbu zakonodavstva Europske unije. Toliko što se tiče provedbe, odnosno kontrole provedbe zakonodavstva Europske unije. Također ste postavili nekoliko pitanja u vezi s metodologijom koja se primjenjuje, odnosno koja je primijenjena u izvješću na temelju kojeg e, je zapravo elaborirano izvješće e, i doneseni zaključci o učinku dobrobiti životinja na konkurentnost. E, ta metodologija se temelji na četiri ključna izvora informacija Prvo je literatura, drugo su razgovori, velik broj razgovora sa gospodarskim subjektima, odnosno sa njihovim organizacijama i udrugama o trgovinskim tokovima, te dvije konkretne posebne ankete e, gdje su sugovornici bili i e, gospodarski subjekti iz Europske unije i izvan njih. E, izabrano je 12 država izvan Europske unije, Ukrajina, Libanon, Čile, Brazil, Sjedinjene američke države, Tajland, Indija, Kina, Južna Afrika, Namibija, Novi Zeland i Australija. Sve te države odgovorile su na našu anketu izuzimajući Tajland i Novi Zeland. Toliko o metodologiji. Kad je riječ o mogućnosti u studiji pružanja više informacija, odnosno izvješću o kapacitetu za inoviranje e, kako bi se išlo na ruku e, različitim ukusima potrošača. Kao što sam spomenula, nije moguće dobiti podatke kako bi se vidjelo koji je dobrobit koji to dobrobit e, za, e, koji je to doprinos za dobrobit životinja. Zašto? Zato što je to povezano sa drugim pitanjima kao što su bioproizvodnja, zatim sa okolišnim uvjetima. Teško je dakle razgraničiti doprinos koji bi e, E, dobrobit životinja mogla imati. Jednostavno nemamo podataka za takvo razgraničenje i upravo zbog toga se nismo osvrnuli u našem izvješću na to pitanje. Neki među vama također su govorili o pitanjima povezanim s trgovinom, s uvozom i izvozom u tom pogledu dopustite da vas podsjetim da kao članovi Svjetske trgovinske organizacije moramo poštovati naše obveze u tom kontekstu i ne možemo nametati naše norme drugim državama. To je nešto što ne možemo učiniti i gdje e, je naš e, učinak zapravo povezan e, sa unapređenjem suradnje. I taj način rada donosi dobre plodove. Prije nekoliko godina, naime, kad smo započinjali pregovore sa trećim državama u cilju trgovinskih sporazuma, bilo je nemoguće uopće uključiti dobrobit životinja u dnevni red naših sastanaka. Sada smo ipak došli do točke gdje nas treće države mole za potporu kako bi e, doprinijeli i surađivali s nama e, u tome području, području dobrobiti životinja. Dakle, da bi pitanje dobrobiti životinja se našlo, da tako kažemo, na programu cijelog svijeta, jedna od glavnih mjera ili koraka jest razvoj međunarodnih e, standarda, odnosno normi na razini svjetske organizacije zdravlja životinja. Jer ako želimo da se e, ti propisi i standardi primjenjuju širom svijeta, moraju ih podržati, e, prihvatiti i svi ostali. Komisija je sustavno uključivala odredbe o dobrobiti životinja u različite sporazume sa trećim državama o kojima se pregovaralo i e, to se čini otkako smo od vijeća dobili mandat. U svakom pojedinačnom sporazumu ili memorandumu koji je potpisan, dobrobit životinja e, predstavlja važnu sastavnicu i sada provodimo doista velik broj aktivnosti u velikom broju država. Kad je riječ o poveznicama sa otpornošću na antimikrobike, e, to nismo obuhvatili ovim izvješćem Mogli smo, no od pitanje otpornosti u svakom slučaju jest jedan od prioriteta komisije. Radimo vrlo aktivno u okviru Svjetske organizacije za zdravlje životinja i ostalih međunarodnih organizacija. Zatim, e, postoji određene odredbe o označavanju i to se osobito odnosi na jaja i proizvode s jajima. Tu smo osredotočeni na čitav niz međunarodnih standarda i njihovu provedbu, upravo zbog toga što smo bili među e, e, upravo zbog toga što su te odredbe bile među prvima e, koje je Svjetska organizacija zdravlje životinja prihvatila uz one o standardima pri klanju i transportu, odnosno prijevozu. Nadam se da sam ovime odgovorila na sva vaša pitanja. Želim vam zahvaliti još jednom na pozivu da vam predstavim izvješće pred ovim odborom. Hvala lijepa, predsjedniče. Dziękuję za informacije, za do Ja Puno vam hvala na informacijama koje smo čuli. Hvala vam lijepa i na vašim odgovorima. Mi se uvijek ponosimo zalaganjem za dobrobit životinja. Te pytania by były takie bardziej ostre, zdecydowane, trudne. E, my, można powiedzieć... A što se tiče pitanja, e, doista dobili ste izravna pitanja, pitanja koja se odnose na stvarne okolnosti. svježo, što? Svakako zalažemo se i mi za poštivanje e, svih normi vezano za dobrobit životinja. Međutim, vrlo je teško procijeniti e, do kojih e, razmjera zalaganje za dobrobit životinja ima utjecaja na našu konkurentnost svakako uvijek možemo govoriti o većem ili manjem stupnju korektne provedbe tih odredbi. Najgori, međutim, scenario bio bi e, da potaknemo proizvođače e, na neprihvaćanje standarda kako bi se smanjili troškovi nepostupanje prema standardima naravno protivi se proizvođačima i protivi se načelima na, na kojima se pozivamo u našoj proizvodnji. Eto, hvala vam lijepa. Mi ćemo se sigurno vratiti na ovu temu i govorit ćemo o dobrobiti životinja povezano prije svega s prijevozom, zato što postoje određena pitanja, eh, a i zamisli da se osnuje poseban odbor za dobrobit životinja. I ono što je gospođa Müller predložila, a to je da klanje obavimo lokalno u Europi, eh, je zapravo opravdano. Jer na taj način ćemo više poštivati i dobrobit životinja, vjerojatno imati i veću ekonomsku korist. Još jednom, hvala lijepa komisiji. Idemo dalje na našu sljedeću točku dnevnog reda. Sljedeća točka, točka broj šest. Ja sada tražim gospođu Aguileru jer se radi o proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi hrane za životinje s dodanim ljekovima i stavljanjem izvan snage direktive 90 kroz 167. Mi smo već govorili o anti bioticima, o antimikrobnoj otpornosti ili rezistenciji. Siguran sam da će gospođa Aguilera govoriti o ovim pitanjima, tako da neću dalje odugovlačiti, već ću vam odmah dati riječ. E, zahvaljujem predsjedatelju. Ja ću sada reći nekoliko riječi o ovoj direktivi uporabi hrane za životinje s dodanim ljekovima. Imali smo trijalog koji nije bio e, učinjen ili e, organiziran zbog ove uredbe, već zbog situacije na tržištu i zbog korištenje veterinarsko-medicinskih lijekova. Na Enviju smo već odavno razgovarali o tome, ali vijeće je trebalo određeno vrijeme da se postigne sporazum. Dakle, radi se o trijalogu o hrani za životinje s dodanim lijekovima. Trijalozi su počeli eh, prošli mjesec E, mogu reći da smo napredovali u pozitivnom smislu. Tehnički posao je prethodno obavilo tajništvo, Gonzalo, Magdalena, moji suradnici i drugi tehnički e, stručnjaci i izvjestitelji e, u sjeni. Vijeće je također obavilo određeni dio pripremnog posla Dakle, 6. ožujka smo imali prvi sastanak, prvi trijalog, te smo uspjeli napredovati po određenim e, člancima, nekim, nekim člancima i nekim aneksima, odnosno prilozima, te smo na trijalogu raspravljali o veterinarsko-medicinskim proizvodima, o definicijama tih proizvoda i o nekim drugim povezanim aspektima. Mi ćemo se sada držati sporazuma o veterinarsko-medicinskim proizvodima, jer u direktivi postoje određeni članci koji su važni i utječu na tu proizvodnju. Dakle, 6. ožujka na prvom trijalogu smo uspjeli možda dogovoriti, rekla bih, 50% teksta, malo više. Sljedeći e, trijalog će biti 26. travnja. Radi se o provizornom e, datumu ako ćemo napredovati e, u odboru sa gospodinom Grostetom i u Enviju možda ćemo moći i mi e, biti e, bolje pripremljeni za trijalog, a možda ćemo i trijalog moći pomaknuti naprijed u vremenu. No ne znamo e, što će se dogoditi na kraju. Hoće li konačni datum dakle biti 26. travnja ili ćemo se odlučiti za jedan drugi datum? Što se tiče samog sadržaja razgovora. Ja sam već rekla da smo napredovali e, u razgovorima s vijećem i željela bih još dodati da ćemo na sljedećem trijalogu i ako to bude, kao što sam rekla, doista 26. travnja, iznijeti e, e, moje mišljenje i mišljenje izvjestitelja u sjeni e, o proizvodnji hrane za životinje s dodanim lijekovima, o veterinarsko-medicinskim proizvodima. Dakle, radit će se i o nekim dodacima, odnosno prašcima koji se mogu e, umjesto lijeka otapati e, u vodi. Razgovarat ćemo svakako i o antibioticima, korištenju antibiotika koji utječu i na ljudsko i na životinsko e, zdravlje. Tako da za sljedeću godinu trebamo E, zdravlje životinja podvrgnuti odgovarajućoj kontroli, evropskim standardima, e, poštivajući sve probleme koji su povezani s korištenjem antibiotika. Zahvaljujem svima, zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni i nastavit ćemo svakako s dobrim e, radom. A sada, ako imate konkretnih pitanja, ja sam na raspolaganju. Hvala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 Dakle, to nije nužno e, e, pitanje zato što sam sudjelovao u izradi mišljenja kao izvjestitelj u sjeni. Međutim, pitam se kakav je stav komisije vezano za one koji propisuju ovu hranu sa dodanim lijekovima. U nekim državama, potput Ujedinjene kraljevine, nedostaje veterinara tako da druge ovlaštene osobe propisuju hranu s dodanim lijekovima. Što ćemo učiniti? Hoćemo li ostaviti ta vrata otvorenima? Jer u Rumunjskoj postoji također ta mogućnost. Druge osobe koje nužno nisu veterinari mogu to činiti. To su ljudi koji su završili neku vrstu veterinarske obuke. Mi smo se složili da im nećemo dozvoliti prepisivanje antibiotika. A postoji i još jedna zabrinutost u odnosu na stav komisije, a to je da u budućnosti druge države članice neće moći davati mogućnost e, da zbog nedostatka veterinara druge osobe prepisuju životinjama hranu s dodanim ljekovima. Na da to radi nekakav tehničar ili veterinarski pomoćnik. Mislim da taj problem moramo riješiti, riješiti na ovaj ili na onaj način. Čini se prirodno da kad države članice imaju poteškoća u pronalaženju nužnog broja veterinara ovlaste druge osobe za propisivanje hrane za životinje s dodanim lijekovima uz iznimku antibiotika. Hvala vam.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 Ja se zovem inače Trunk. E, htio bih se nadovedati na ovo pitanje gospodine Bude i e, o tom prijedlogu dakle, izdavanja e, veterinarske hrane s dodanim lijekovima. Zapravo ovisi o tome kakav je nacionalni sustav, e, o tome će ovisiti tko može prepisati e, takvu hranu. E, komisija je davala preporuke, Ujedinjeno kraljevstvo se odlučilo za taj sustav. Komisija se zalaže za sustav takve vrste, a Sadašnji e, tekst je rezultat konzultacije u okviru vijeća, a i također rasprave o uredbi su se vodile s vašom kolegicom Grostet. Što se tiče prijedloga komisije, mogu vam samo reći da nam je namjera bila da ovu mogućnost damo državama članicama e, kako bi mogli stvoriti takav sustav. Hvala lijepa. na objašnjenju. Sada ću riječ ponovno dati gospođi Aguileri koja je izvjestiteljica. Hvala vam. Ja sam samo htjela također komentirati ovo što je rekao gospodin Buda koji je ujedno izvjestitelj u Sjeni. Komisija je u svom prijedlogu predvidjela ovaj problem. Da, istina je da nepostajanje dovoljnog broja veterinara povezujemo često sa Ujedinjenom kraljevinom. Međutim, na trijalogu je situacija upravo ovakva kao što je to opisala komisija, jer postoji dogovor s vijećem koji je prilično ograničavajuć prema upravo situaciji u Ujedinjenoj kraljevini. Istina je da smo imali raspravu, a ono što je spomenula i Rumunjska je također važno. Dakle, to su iznimke, iznimke kada neki drugi ljudi koji nisu veterinari propisuju hranu sa dodanim lijekovima. To doista je problem. Trebamo točno znati, odrediti tko je taj koji može prepisati hranu s dodanim lijekovima, tko je taj koji može prepisati antibiotik. Ja se potpuno slažem da se trebamo zaštititi, pogotovo u odnosu na Ujedinjenu e, kraljevinu. Vidjeti što nacionalni zakoni dozvoljavaju. Mi ćemo pogledati situaciju, radi se o konkretnoj situaciji, na primjer u Rumunjskoj. E, mi bismo željeli da se to riješi, ali postoje tu i različita mišljenja u odnosu na vijeće. Mi ćemo to proučiti. Zato što vijeće e, pokazuje određenu Uh, usmjerenost ka rješenju, a to bi bilo da je to jedino situacija u Ujedinjenoj kraljevini i da bi to drugdje trebalo eliminirati. Dakle, radi se o jednom neskladu, vidjet ćemo kako će se to riješiti. Parlament je uvijek zagovarao uh, konzervativan, oprezan pristup, a uh, profesionalci koji u Ujedinjenoj kraljevini propisuju hranu s dodanim ljekovima e, osim antibiotika poštuju zakone Ujedinjene kraljevine. Međutim, što će biti e, s situacijom u Rumunjskoj? Predstavnik rumunjske vlade e, se složio da se radi o određenoj okolnosti koja već postoji i ako ju ne rješimo danas, rješenje ćemo morati potražiti e, drugi put. Dobili smo mandat od parlamenta da ne stvaramo dodane probleme, jer što se tiče Ujedinjene kraljevine, e, kada dođemo do sporazuma, Ujedinjena kraljevina će dakle biti kroz kratko vrijeme treća država, ali Rumunjska ostaje država članica i zbog toga moramo pronaći rješenje. Hvala. dziękujemy. Hvala lijepa. Ovim e, smo došli do kraja ove točke dnevnog reda. E, dobro stojimo s vremenom. I u tom smislu predlažem da sastanak koordinatora započnemo u 11.15. Napravit ćemo sada kratku stanku tehničke prirode. Zamolio bih da e, naši e, savjetnici kontaktiraju koordinatore kako bismo započeli sastanak koordinatora u 11.15. Hvala izvjestiteljici, hvala svima vama. E, vidimo se e, kasnije, danas poslije podne u 14.30.